Na dnevnom redu imamo izjavu vijeća i komisije vezano uz sastanak na vrhu Europske unije i Rusije. Odmah ću dati riječ ministru Venizelosu u ime vijeća. Hvala gospođo predsjedavajuća, Uvaženi kolege zastupnici, dame i gospodo, premda predsjedništvo vijeća ne sudjeluje na sastancima na vrhu između Europske unije i Rusije ili trećih zemalja, mi smo iznimno zadovoljni što vas možemo izvijestiti ovdje o zbivanjima na sastanku na vrhu između Europske unije i Rusije koji je održan prošli tjedan. Taj se sastanak održao u teškom trenutku zbog krize u Ukrajini. Međutim, to je bila prilika da se otvori rasprava o nekim temeljnim aspektima odnosa između Europske unije i Rusije. Moramo uputiti snažnu poruku da se tome mora pristupiti na način koji će omogućiti našim partnerskim sporazumima da e, da krenu dalje. Naime, mi imamo drugačije mišljenje i viđenje razvoja istočnog partnerstva Ukrajine, ali i nekih trgovinskih pitanja. To su dakle pitanja e, koja dovode do nekih napetosti i koja se lako mogu riješiti. U sklopu VTO preuzete su neke obveze, isto tako se moraju ispunjavati norme koje se tiču zaštite ljudskih prava. Vrlo je lako e, voditi dijalog sa ministrom Lavrovom, a isto tako smo nedavno imali raspravu sa ministrima vanjskih poslova država članica, e, dakle na koji način vidimo razvoj odnosa s Rusijom. Dakle, mi smo otvoreno o tome razgovarali i želimo pozdraviti namjeru Ruske federacije da sudjeluje u tome. Znamo da je Rusija svjesna izazova koje nose sa sobom naši uzemni odnosi i znamo da su snažno zainteresirani za daljnju suradnju sa Europskom unijom i to na najkonstruktivnijoj mogućoj razini. Povjerenik Füle je uložio mnogo napora u to i on će vam moći više reći o tome E, koji je bio ishod razgovora. Htio bih naglasiti da je za obje strane bilo sasvim jasno da smo mi međusobno ovisni. Evropska unija je najveći trgovinski partner Rusije. Mi isto tako uzimamo velik dio njihovog izvoza. Oni su treći najveći trgovinski partner nakon SAD-a Kine. Što se tiče sigurnosti na našem zajedničkom kontinentu, to se može postići samo ako Evropska unija i Rusija budu tjesno surađivali. Imajući to u vidu, moramo reći da je suradnja između Evropske unije i Rusije u pitanjima vanjske politike pozitivno ocjenjena na sastanku na vrhu. Obje strane su rekle da je suradnja na iranskom nuklearnom programu bila vrlo pozitivna. Rusija je čestitala barunici Ešton što je osobno dala doprinos pozitivnom ishodu pregovora u okviru E3 plus 3 da se dođe do konačnog rješenja ovog pitanja zajedno sa Iranom. Oni su također iskazali želju da se nastavi ta izvrsna suradnja između Rusije i Europske unije što se tiče Sirije i tu se suradnja bitno poboljšala u kontekstu sastanka Ženeva 2. Europska unija shvaća da je bitno ponuditi humanitarnu pomoć Siriji i to je bio sastavni dio e, našeg doprinosa u Montreux e, kako od strane baronice Ašten tako i od strane ministara vanjskih poslova država članica koji su nazočili sastanku na inicijativu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Naravno, e, stanje u Ukrajini je također imalo značajnu ulogu i posvećen je značajan dio e, vremena na sastanku na vrhu toj temi. Naime, e, Smatra se da su bilateralni odnosi nešto što mora ostati na bilateralnoj razini. Dakle, prijedlog da se krene u bilateralne pregovore u istočnom partnerstvu je veliki napredak. Tu je i sporazum o slobodnoj trgovini i utjecaj tih sporazuma na rusko gospodarstvo. Nadamo se da će se sastanci nastaviti u istrom konstruktivnom ozračju i u predstojećim mjesecima i da će nam to omogućiti da ostvarimo napredak e, kada se sastanemo 3. lipnja u Sočiju. Još jedan pozitivan pomak je bilo zajedničko priopćenje o suzbijanju terorizma. U tom priopćenju su obje strane ponovile da su predane rješavanju pitanja prijetnje terorizma na temelju vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Uvaženi kolege zastupnici, s obzirom na najnovije događaje nije se očekivalo da stvari idu glatko tijekom sastanka na vrhu. Međutim, imali smo priliku otvoriti neke teme otvoreno i imamo, imali smo osjećaj da i druga strana bila otvorena prema nama. To je dobar početak za ponovnu stabilizaciju naših uzajamnih odnosa, a naravno neka pitanja se mogu rješavati samo kroz blisku suradnju, tako da i Europska unija i Rusija imaju interes u zajedničkoj suradnji. Naravno to nas neće spriječiti da otvoreno kažemo neke stvari kada se to pokaže potrebnim. Mislim da smo uspjeli ostvariti oba cilja na ovom sastanku na vrhu koji je održan prošlog tjedna. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ povjereniku Füleu. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi Kolege zastupnici, hvala što ste mi dali ovu priliku da izvistim Europski parlament o 32. sastanku na vrhu između Europske unije i Rusije koji je održan 28. siječnja u Briselu. Ovaj sastanak na vrhu je bio odlučujući trenutak u odnosima između Europske unije i Rusije. Predsjednik Van Rompaj i predsjednik Barroso vrlo su jasno rekli da to ne može biti samo još jedan sastanak u nizu. Htjeli su se usredotočiti na otvorenu raspravu o smjeru i značenju ovog strateškog partnerstva. Na samitu je održan ograničen broj sastanaka među glavnim sudionicima, zatim ručak u nešto širem formatu kojem je nazočila i barunica Ašton te ministar vanjskih poslova Lavrov, a nakon toga je održana konferencija za novinare. Europska unija istaknula tri aspekta tijekom ovih otvorenih razgovora. Kao prvo, ruski pritisak na istočne partnere za nas je neprihvatljiv. Naši zajednički susjedi moraju biti slobodni da sami odluče o tome e, kojoj se političkoj i ekonomskoj asocijaciji žele pridružiti. Europska unija je jasno rekla da očekuje od Rusije da poštuje odluku naših partnera i da se ne upliče u potpisivanje sporazuma o pridruživanju ili dubinskog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Gruzijom i Moldovom ove godine. Drugo, nakon ruskog pristupanja VTO u 8. mjesecu 2012. godine ona nije ispunila preuzete obveze. Iskazali smo zabrinutost zbog sve većeg broja protekcionističkih trgovinskih mjera koje štete europskim gospodarstvenicima. Činjenica je da je Rusija sada svjetski predvodnik u tom području zajedno sa svojom carinskom unijom. Rusija je odgovorna za trećinu svih protekcionističkih mjera koje su uvedene tijekom 2013. te za petinu svih mjera koje su trenutno na snazi. Treće, ima prevelik broj obveza koje Rusija ne poštuje, a to uključuje i zaštitu ljudskih prava. Kako bismo mogli imati koristi i razviti strateško partnerstvo moramo imati veću razinu povjerenja, a to se može učiniti samo ako se poštuju preuzete obaveze. Rusija je bila spremna uh, ući u konstruktivnu raspravu o ovim pitanjima. Rusija je također iskazala zabrinutost i interes za teme poput energetike. Predsjednik Putin je rekao da Rusija načelno ne vidi problem kada je riječ o istočnom partnerstvu, ali je istaknuo čitav niz ekonomskih pitanja koje su sporna. Dogovoreno je da se održe tehničke konsultacije na bilateralnoj razini kako bi se riješila ruska pitanja vezano uz ono što oni vide kao potencijalno negativne posljedice sporazuma o pridruživanju, odnosno e, sporazuma o slobodnoj trgovini i način na koji će se to odraziti na rusko gospodarstvo. Nastavit će se formalne konsultacije o mogućnosti novog sporazuma između Europske unije i Rusije. Nadamo se da ćemo ponovno pokrenuti pregovore na sljedećem sastanku na vrhu u lipnju. Ako bude dovoljno sadržajnih pitanja da se postigne sporazum. Raspravljali smo i o Ukrajini, Siriji i Iranu, e, te je dana zajednička izjava o suradnji u području borbe protiv terorizma. Hvala na pozornosti. Hvala. Sada imamo govornike u ime klubova zastupnika, gospodin Brok na minutu i po u ime Pučana. Poštovani povjereniče, dopustite mi na početku kažem samo jednu rečenicu. Sve dok države članice Europske unije nisu zastupljene samo jednim ujedinjenim glasom prema Rusiji, to znači da ne postoji jedinstvena politika prema Rusiji i, i to ćemo, i uvijek ćemo biti na gubitku. To smo vidjeli i u kontekstu Ukrajine da je tako. E, mislimo da utrka nekih europskih zemalja e, prema Moskvi, e, posebice na području energetike, ne osnažuje našu zajedničku poziciju. Također, odnos prema Rusiji bi trebao biti pozitivan. Na posljedku mi imamo mnoge zajedničke interese. I Rusija dijeli mnoge interese s nama. Iako Rusija želi razvijati svoje gospodarstvo, a ne ovisiti samo o prodaji robe i proizvoda, ona e, i razmišlja dugoročno svom razvoju, e, tada je rješenje samo suradnja sa Europskom unijom. E, rješenja strateške prirode su također vrlo bitna, što znači da ako, ako želimo nastaviti tu stratešku politiku sa Rusijom, moramo sklopiti novi strateški sporazum sa Rusijom i moramo se tada svi ponašati na isti način. Mora biti jasno da e, države koje su neovisne su i neovisne i po pitanju odluka koje donose da same biraju kojim smjerom će se kretati. Neće im to nametati niti Berlin, niti Brisel, niti Moskva. Neovisno o tome radili se o Ukrajini ili o pritisku koji se vrši na Moldovu, Armeniju, Gruziju ti pritisci nisu politički korektni, imaju utjecaja na cijelu regiju i stoga je vrlo bitno da Rusija mora biti svjesna da mora priznavati suverene zemlje, poštivati ljudska prava, političku oporbu omogućiti. Ako Rusija sve to prihvati, tada bi suradnja mogla biti izvrsna. Soči ne bi smio biti samo jedna stanka, već prigoda da počinjemo konstruktivno surađivati sa Rusijom. Hvala. Hvala, a sada u ime socijalista i demokrata gospodin Rouček. Izvolite. Ministre, povjereniče. Već je rečeno da imamo neke zajedničke interese koje dijelimo s Rusijom. Mi smo susjedi, Rusija je na i član vijeća sigurnosti, tu je stanje u Siriji, Afganistanu, Iranu, nuklearni program. Dakle, postoji potreba za suradnjom. Iz tog razloga mi idemo ka tom strateškom partnerstvu i ka jednoj viziji izgradnje zajedničkog gospodarskog prostora. Međutim, kao što je već rečeno, mi već godina smo pokušavali dovesti Rusiju u okrilje VTO, a sada godinu dana nakon što je ušla u VTO vidimo da Rusija se ne pridržava preuzetih obveza. Kada vidimo stanje u zajedničkom susjedstvu, primjećujemo da se vrši neprihvatljiv pritisak na susjedne zemlje. I mislim da je ispravno da ste ukazali na ta pitanja tijekom sastanka na vrhu. Da, mi želimo suradnju s Rusijom, želimo da ona bude naš strateški partner i želimo krenuti dalje u pravcu jednog e, sveobuhvatnog i ambicioznog sporazuma između Europske unije i Rusije. Međutim, to se mora odraditi na temelju uzajamnog povjerenja. Kao prvo, Rusija se mora držati preuzetih obveza i potpisanih sporazuma, a onda na temelju toga možemo krenuti dalje. Da, situacija nije jednostavna, ona je zahtjevna, moramo biti čvrsti u svom stajalištu, istovremeno ne smijemo izgubiti iz vida viziju e, koju imamo o strateškom partnerstvu s Rusijom. Hvala. Grazie. Per... Hvala. U ime kluba zastupnika Liberala, kolegica Ojland. Predsjedateljice, povjereniče, mogu govoriti vrlo kratko. U dvije riječi mogu reći da su odnosi između Europske unije i Rusije takvi da ne, ne djeluju dobro. Međutim, nažalost odnosi sa Rusijom su izgubili značajan dio potencijala umjesto očekivanog napretka i tješnjih gospodarskih i trgovinskih veza dolazi do suprotnog e, kršenja ljudskih prava, neprihvatljiv nedemokratski pritisak koji se vrši na istočne susjede, kao i kršenje trgovinskih pravila VTO-a pokazuju da Rusija sustavno narušava e, i onemogućuje poboljšanje situacije. Stanje naših odnosa također je bio razlog što je format e, sastanka na vrhu promijenjen umjesto da imamo dva radna dana i večeru. E, imali smo samo nekoliko sati sastančenja iza zatvorenih vrata. U ovom domu smo u više navrata ukazivali na pitanja koja se moraju riješiti. Nadamo se da su predstavnici komisije vijeća ostali na toj liniji. Ne smijemo pasti u zamku da povjerujemo da će se promijeniti stav e, zbog održavanja olimpijskih igara u Sočiju, da će se poboljšati stanje ljudskih prava. Niti smijemo vjerovati da Rusija nema namjeru uplitati se u sukob Ukrajini. Moramo biti pragmatični i slušati i čuti ukrajinski narod, narod Moldovi i Gruziji. Oni se svi boje i strahuju što će se dogoditi nakon olimpijskih igara i uistinu moramo što je prije moguće potpisati sporazum o pridruživanju sa Gruzijom, Moldovom, a nadam se uskoro i sa Ukrajinom. Hvala. Grazie per il gruppo verde, onorevole Hvala, gospodin Šulc, jedna minuta. Gospodine povjereniče, dragi zastupnici, ako ćemo mjeriti i sve po duljini trajanja sastanka na vrhu, tada nesrazmjerno je kratka rasprava o rezoluciji o Rusiji. O mnogim točkama bismo trebali e, opširnije raspravljati. Zapravo se već duže vremena krećemo u krug, stojimo na jednom mjestu i ne, ne, bi nam zapravo trebala dva sastanka na vrhu godišnje sa Rusijom. Jedan bi trebao biti dostatan kada bismo otvoreno i izravno rekli što želimo. Treba nam strateško partnerstvo sa Rusijom, ali ga nemamo. Jedno što je pozitivno na ovom sastanku na vrhu bilo, kao koliko se meni čini, je to što je gospodin Putin ponudio pregovore o novom sporazumu o partnerstvu E, sa e, predsjednikom Medvedevom nismo imali prošle godine ti jedan takav sastanak. Gospodin e, Putin bi želio uspostaviti gospodarski prostor od Vladivostoka do Lisabona. To je upitno da li je to moguće i mislimo da za sada je prerano za tako nešto. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada za klub ECR gospodin Migalski, dvije minute. Hvala gospođo predsjednice, povjereniče. Istina je e, da je sami trajao tri sata, a ne dva dana. To pokazuje kakvi su odnosi između Europske unije i Rusije, a pokazuje i kako je daleko i loše to došlo. To je, to je loša vijest. Imali smo stalne probleme područja sukoba o Siriji, Ukrajini, ljudska prava su tu isto već spomenuta a rezolucija o kojoj danas raspravljamo ne uzima u obzir ili barem dovoljno to ne uzima u obzir drago mi je što u njoj ima nekoliko elemenata kao što je osuda postupanja e, u ruskoj zoni utjecaja e, postupanja prema zemljama istočnog partnerstva njihovo tretiranje kao e, tradicionalne ruske zone utjecaja E, isto tako je jako važno za zemlje koje su nekada bile okupirane od strane Sovjetskog saveza da Rusija otvori svoje arhive. E, a ono što je također važno je poziv e, da se suzdrže od upotrebe energije kao političkog oružja. Mi znamo da Rusija e, ima tu tendenciju koristiti i zloporabiti taj dio svog gospodarstva da na druge utječe politički. I na koncu ono što isto tako smatram da je zanimljivo u ovoj rezoluciji je naše protivljenje načina na koji oni postupaju e, sa ekonomskim sankcijama ali ono što nedostaje ono što je spomenuo povjerenik mislim da postoji određen e, problem sa radnim skupinama koje će biti imenovane te radne skupine između europske unije i rusije koje trebaju nadzirati odnose između europske unije i zemalja istočnog partnerstva to je dodatna arbitraža ja ne vidim vidim smisla takvoj arbitraži. E, vidim povjereniče da vi klimate glavom, zanimao bi me vaš odgovor. Još jedan problem, nema ništa s očiju o stvarima koje su povezane s njim, politički bojkot. E, trebalo bi onemogućiti Putine da promiče svoj režim kroz ovaj sportski događaj. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Šulc, jednu minutu. Uvaženi povjereniče, E, predsjednik komisije Barroso je započeo sastanak na vrhu e, citiranjem Dostojevskog i zatražio je uzemno povjerenje. To je dobro, ali izadobno bi trebao sam sebi priznati samokritično da logika trenutnih odnosa između Rusije i Europske unije je logika zub za zub. U početku je to bilo samo na razini sadržaja, sada je to prešlo i na razinu forme. E, gospodin Putin je vrlo kratko bio u Briselu E, razgovaralo se, ali o čemu se nije razgovaralo, e, to je još važnije. E, o najvažnim pitanjima se nije govorilo, nije se govorilo o počinjanju spirale, o prijetnji nasiljem i oružjem, postavljanju štitova i raketa. Komentar BBC-a je bio da je opet promakao smisao ovakvog sastanka i gospodin Brok je ispravno rekao danas da je trebalo više pozornosti pokloniti zajedničkim interesima. Ostaću kod Dostojevskog pa ću reći da je u braći Karamazov napisao da realist ne vjeruje u čuda osim ako nije veliki vjernik. Dakle, čuda su nešto što moramo sami stvoriti. Stoga ću e, komisiji savjetovati da do sljedećeg sastanka na vrhu nam predoči konkretan strateški plan djelovanja. Hvala. Hvala lijepa. E, a sada za nezavisne kolega Stadler. Predsjednice, ovaj samit nam je jednu stvar pokazao koju smo još vidjeli proteklih mjeseci i tjedana. Pokušali ste izigrati Ukrajinu e, e, E, na, e, u korist Rusije, to, e, nije uspjelo. O mnogo stvari se pregovaralo, ništa konkretno nije postignuto. Rusija je danas postala članica Svjetske trgovinske organizacije, a moramo se postaviti pitanje kakav pritisak vrši Rusija. A e, ne smijemo to, e, u Ukrajini su nam odgovorili e, da Europska unija nije ništa konkretno ponudila, a Rusija je. Nije se radilo o tome da su oni vršili pritisak na nas. Dakle, ako želite da Europska unija bude snažnija, zašto to i ne demonstrirate? Zašto spominjete samo državnu krizu?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 tako da opozicija u Ukrajini se pita a o čemu mi zapravo pregovaramo s Europskom unijom kad oni sami nisu u stanju financirati svoj proračun. E, Resio nam je ona u roku nekoliko sati ponudila 15 milijardi, stavila na stol. Europska unija ima i sama financijskih problema. To je velika razlika e, između politike prema Ukrajini e, i prema Rusiji. Moramo uspostaviti novu osnovicu. Rusija je naš partner partner, a ne protivnik. Uh, e, Stadler, da li prihvaćate plavu e, karticu za vas? E, izvolite. Gospodine Stadler, poznat mi je stav vašeg kluba zastupnika i zapravo uopće mi se to ne sviđa jer nije mi jasno da vi želite novac poreznih obveznika prenijeti u, u istočnu Europu, odnosno zemlje izvan Europske unije. E, to mi je nešto novo. Da li se vi za to zalažete, da se tako razbacujete novcem europskih poreznih obveznika? E, kolega Laster, ja ću sad sam vas citirati. Vi ste sami govorili o kolosalnoj propasti politike Europske unije prema Rusije, ali ako, se od, ako od početka znam da nitko ne, da, da, e, da i onako neću moći prikupiti novac koji se traži, zašto onda pokušavam e, se miješati u odnosu između Rusije i Ukrajine, a Rusija može osigurati novac. Zašto E, huškate sve protiv Rusije. Ako znam da nešto ne mogu napraviti, neću davati prazna obećanja. Bilo bi razboriti je, vidjeti što možemo napraviti i onda u, u Rusiji pokušati pronaći e, partnera za raspravu, a ne protivnika. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Omen Rojten predsjednice nekoliko osoba je već e, to reklo o odnosima između europske unije i rusije i sastanku na vrhu u osnovi pokazalo se koliko je hladan odnos između rusije i europske unije u rezoluciji e, o kojoj smo govorili jučer e, unijeli smo razne preporuke u nju koje to će biti bolje jer možemo jednoglasno govoriti u odnosu na Rusiju što se tiče istočnih odnosa vidjeli smo što se događalo u rusiji trgovinska ograničenja kršenje ljudskih prava to nije dobro u smislu naših odnosa a da ne govorimo o pravima homoseksualaca i ja nemam baš puno e, e, nade e, s obzirom na ovaj sastanak na vrhu ali rusija jest i trebala bi biti jedan od najvažnijih partnera za europsku uniju ne samo za europsku uniju nego za regiju u cjelini e, za našu e, susjedsku politiku dobro je e, i za njih i za nas i za naše susjede i kako bismo postigli dobar odnos moramo puno više učiniti gospodin stadler je rekao kako e, moramo zauzeti čvršći stav ali ja mislim da ono što zaista trebamo je otvoreni dijalog trebamo govoriti o, zajedno o svojim problemima i vidjeti kako možemo doći do zajedničkih rješenja hvala hvala gospodin Fleckenstein gospođo predsjednice Strateško partnerstvo je definirano zajedničkim ciljevima i zajedničkom odgovornošću. A u e, trenutku velike e, izvanredne situacije koja je trajala tijekom ovog sastanka na vrhu, koji je inače trajao tri sata, ispostavilo se da se treba razgovarati o zajedničkim ciljevima i potražiti ih, ako oni više ne postoje, ali mora se govoriti i o uzemnoj odgovornosti. E, to ni, po mom mišljenju nije bilo dostatno no iz našeg ugovora o suradnji proizlazi da možemo mnogo toga aktivirati i spasiti ako za to postoji dobra volja. Moramo voditi zajedničke razgovore vezano uz našu e, susjedsku politiku, politiku dobrosusjedskih odnosa, no to nije za sada dovoljno sazrilo zajednički projekt, e, odnosno suradnja na području zbilja terorizma je također vrlo bitan. No to nije nikakva velikodušna gesta, to je nešto e, od čega će profitirati obje strane. Preko sutra započinju olimpijske, zimske olimpijske igre u Sočiju. Raduje me što će stotine tisuća mladih ljudi se tamo susresti i lijepo se provesti, nadamo se. I e, oni koji tamo putuju iz Europe, e, trebamo im reći, razgovarati sa mladim ljudima u Rusiji, objasnite im kako kod nas nevladine organizacije surađuju, e, koja su prava LGBT osoba, pokušajte podići e, svijest javnosti po tom pitanju, možda ćete na taj način više postići no što ćemo mi sa ovih 120 rezolucija koje ćemo sutra usvojiti. Grazie. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Lamstorf. Hvala lijepa. Ruski izraz zavladuje e, ali u kolokvijalno to nitko ne koristi. E, za riječ vlada se koristi vlast, što zapravo znači moć. E, to je način na koji ruski građani svačaju vladu i vlast. Radilo se isključivo o moći. E, ovaj sastanak na vrhu nije bio nikakav sastanak, već demonstracija moći. Mi se Rusijom nemamo strateško partnerstvo, već Rusija naš strateški konkurent i tako nastupa prema nama. Tu i tamo u nekim točkama postoji suradnja, na primjer suzbijanje terorizma, ali kao što je kolega Fleckenstein rekao, gdje su zajedničke vrijednosti, gdje su zajednički ciljevi koji su nužni za ostvarenje strateškog partnerstva, oni više ne postoje i postupanje Rusije prema Ukrajini to jasno pokazuje. Moramo trezveno pristupiti ovom pitanju. Moramo razumno, pribrano razgovarati sa Rusima. E, ne možemo ponuditi članstvo Ukrajini u ovom trenutku. Moramo osigurati mirno status quo i koherentnost. Potrebno nam je partnerstvo u okviru vanjske politike, poticanje ljudskih prava na unutarnjoj političkoj razini, gospodarska suradnja. To su ciljevi koji mogu biti dijelovi strateškog partnerstva, ali danas još uvijek situacija za to nije zrela Rusija je e, sila koja e, održava status quo i to u svim konfliktima i sa Abhazijom e, i Gruzijom, a mi u okviru NATO-a ne možemo se tako postaviti. Možemo samo razborito se pokušati postaviti i mirno pregovarati o svemu. Hvala. Hvala. Gospodin Potjovski, jedna minuta. Hvala lijepa. U nacrtu rezolucije o e, sastanku na vrhu e, e, između Europske unije i Rusije ecr Znali smo da je sastanak vrhu bio smanjen što pokazuje koliko je izazovna naša suradnja. Taj sastanak vrhu je bio vrlo kratak zato što su Rusi blokirali Ukrajino sudjelovanje u istočnom partnerstvu. Počeli smo naš protunapad, ali Rusija je na pobjedničkoj strani odmah nakon E, tog sastanka su rekli da će prestati uvoziti svinjetinu iz cijele Europske unije. Evo, pitam povjerenika i visoku predstavnicu, što, što će sad oni učiniti? Što ćemo mi učiniti kao reakciju? Jer do sada smo bili vrlo pasivni. A evo, ovdje su vam rezultati vaše pasivnosti. Hvala lijepa. Hvala. E, gospodin Hockmark, jedna minuta. Um, gospođo predsjednice prije svega e, se rusija treba otvoriti treba svoj arhiv uključujući i onaj o Wallenbergu to znači i otvaranje važnog dijela europske povijesti kao drugo, Rusija nikada neće moći odigrati svoju punu ulogu u Europi kao europski partner ako ne postupa kao partner, e, nego prijeti svim susjedima. To znači e, da e, time ograničava svoje vlastite mogućnosti da djeluje u Europi, ali i da ima koristi o međusobnoj ovisnosti koja postoji. Jer ovisnost ne smije biti nešto negativno, to je prilika imamo trgovinu imamo slobodni tijek znanja upravljanja menadžmenta sve ono što je uključeno u suradnju kako bismo e, došli do neke točke moramo biti vrlo čvrsti e, e, u odnosu na činjenicu da rusija mora prihvatiti suverenost svojih susjeda, susjeda mora prihvatiti pravo svojih građana na slobodu i demokraciju i kako bi bila partner mora se ponašati kao partner. hvala. Prihvaćate li plavi kardon? Da, apsolutno. Hvala. Želio bih kolegu Hogmarka pitati. Pregovori sa svjetskom trgovinskom organizacijom su pokazali da postoji dobar odnos da bi dobar odnos s ne mogao biti profitabilan. Što mislite o velikim razlikama u cijeni na području energetike između Rusije, Ukrajine i Europe? da li to u, budućnosti može biti baza za uspješno partnerstvo? gospođo predsjednice hvala na pitanju. ja mislim da rusija mora prihvatiti sva pravila svjetske trgovinske organizacije ali isto tako treba biti otvorena prema e, svojoj energetskoj politici. sve dok e, rusija koristi svoju energetsku e, politiku kao sredstvo utjecaja na druge zemlje na druge nacije za podrivanje demokracije u tim nacijama sve dok ona to čini neće potpuno iskoristiti sve resurse koje ima neće u potpunosti iskoristiti resurse koje imamo u Europi. Dakle, Rusija mora poštovati temeljna prava koja se odnose na gospodarstvo, treba e, prestati s bojkotom i sankcijom protiv drugih zemalja. Hvala. Hvala gospodin Cashman, Gospođo predsjednice, govorit ću o ljudskim pravima i zloporabama ljudskih prava u Rusiji. Diskriminacija, nasilja, napadi na ljudskih prava od strane Putina potpuno su neprihvatljivi. Napadi na e, lezbike, e, na transseksualne ljude su jednako neprihvatljivi. E, vjerujem da će atleti govoriti u Soči ali osuđujem Donalds, Coca-Colu i Vizu zato što ne podupiru te igre. Ja ću bojkotirati te sponzore od sada, evo sa Vizom. Gospođo predsjednice, evo neće više biti izdana na moje ime i moje ime. Gospodine Kašman, e, Gospodine Kašman, plavi karton, e, e, hvala lijepa, hvala što ste prihvatili pitanje. E, podržavam politički bojkot Sočija također, ali iznenađen sam vašim argumentima jutros kad je naš politički klub kritizirao jednog od predsjednika e, zbog toga kako su poslovali vi ste e, iznijeli apsurdni argument da smo je kritizirali zato što je žena, a danas govorite o LGBT e, zajednici i njihovim pravima. Samo tome, da li možete govoriti o drugim stvarima, ne samo o seksu, o spolu i o drugim stvarima koje su jednako važne. Hvala. Uh, časni zastupnici zastupnik je trebao postaviti pitanje da prvo je dao izjavu mogu li e, prestati govoriti o spolu i, spolnoj diskriminaciji ne neću nikada prestati govoriti o, e, prestati govoriti o diskriminaciji tirani većine koja vrši e, pritisak na manjinu podsjećam časnog zastupnika koji dolazi iz zemlje koja je živjela pod sovjetskom dominacijom i represijom da je obrana E, građanskih sloboda i ljudskih prava temeljna konačni test e, civiliziranog funkcioniranja demokracije i ne neću prestati govoriti hvala hvala gospodin Vojčekovski e, jednu minutu hvala gospođo predsjednice u odnosima Europske unije i Rusije ne smijemo zaboraviti što se dogodilo 10. travnja 2011. godine u Smolenskom kada je predsjednik Poljske izgubio život i 95 drugih važnih ljudi, a razlozi u pozadini te katastrofe još nisu potpuno objašnjeni. Istraga je u tijeku, eh, u tijeku i bez eh, eh, usprkos mnogo zahtjeva iz Poljske ruske vlasti nisu vratile u Poljsku crne kutije sa zapisima leta. E, i ostatke zrakoplova, a oni su potrebni da se objasni katastrofa. Zašto to zadržavaju? Zašto odbijaju vratiti ih iako e, su imali četiri godine vremena proučiti ih temeljito? Pa ja mislim da bi Europska unija trebala zatražiti crnu kutiju i e, ostatke zrakoplova, treba ih vratiti Poljskoj, predati Poljskoj kako bi se objasnila cijela misterija u pozadini toga. Hvala. E, e, gospodin hvala. Gospođo predsjednice, odnosi između Rusije i Europske unije nisu dobri. To je očito i to se ne dokazuje činjenicom o samo tri sata sastanka na vrhu što je minimalno ali znamo sve probleme koje imamo sa pojedinim ljudskim pravima sa nedavnim zbivanjima i sa stavom Rusije ako niste sa mnom protiv mene ste. No vidimo e, gdje, ajmo vidjeti gdje smo. Mislim da e, očekujemo više. Mislim da imamo e, dužu demokratsku tradiciju i mi e, smo sigurni e, e, s načinom na kojem surađujemo međusobno ali kod rusije i drugih zemalja ima puno straha mislim da moramo uložiti više napora a ako smatramo da je prihvatljivo da sad bude glavni predstavnik zapada koji surađuje s rusijom ili da velike države članice kao Njemačka to čine u ime Europske unije, onda nemamo europske politike. Ako želimo imati europsku politiku e, e, e, koja će uzeti Rusiju kao važnu u, u, obzir, onda trebamo provoditi politiku Europske unije, a ne država članica. Hvala. Hvala. Gospodine e, e jednu minutu. Hvala. moramo se suočiti sa stvarnošću, moramo biti realni što se tiče e, reakcija Europske unije e, zapravo se može raditi o novom hladnom ratu. E, budućnost mora biti tako da se uzmu u obzir i geopolitički čimbenici. Realna realni, održivi strateški razvoj odnosa sa Rusijom je vrlo važan. Gospodin Brok je nepravedno to, to kritizirao, ali to rješenje nema alternativu. Umjesto mnogih govora koje ovdje držimo, vezano uz situaciju u Ukrajini. E, predsjednici Europske unije bi trebali se sastati sa predsjednicima Rusije, Ukrajine i oporbe, jer dok se mi ovdje razgovaramo, raspravljamo, e, jedna zemlja od 60 milijuna stanovnika u blizini Europske unije je u e, trenutku raspadanja. Hvala. Jedna minuta. Hvala lijepa. Pozdravljam da se održao sastanak na vrhu između Rusije i Europske unije. E, došlo je do određenih odstupanja, ali Europska unija ne može ignorati jednog tako snažnog i velikog susjeda, posebice zbog gospodarskih odnosa i odnosa na području energetike. Rusija je jako važan akter i na svjetskoj sceni. Rezultat sastanka na vrhu je radna skupina za sporazum o pridruživanju. To je Europska unija predložila u okviru istočnog partnerstva i na taj način e, Rusija preuzima novu ulogu, ali u okviru te suradnje ne smijemo e, potpasti pod anakronističke utjecaje, ne smije doći do toga da dođe do raskola e, na našem kontinentu. Sljedeće mjesece moramo upotrijebiti za za razvoj bilateralnog sporazuma. Sastanak na vrhu je poslužio time da se poboljšala naša suradnja na području suzbijanja terorizma. Uvaženi kolege, suradnja sa Rusijom i odnosi sa Rusijom e, moraju biti multipolarne prirode e, u svijetu u kojem e, Azija postaje sve važnija. Otvaraju se mnoga nova područja za suradnju između Rusije i Europske unije i također u okviru sjevernoatlantskih odnosa, no bojim se da smo e, još uvijek dosta udaljeni od ostvarenja tog cilja. Hvala lijepo. E, Kasarovski, jedna minuta. Europska unija i Rusija su pokušale pronaći zajednički put, no međutim tada je Rusija dovela u pitanje istočno partnerstvo i time je nadodala samo e, velikom broju otvorenih pitanja. Rusija ne može narušavati europske vrijednosti, a istodobno e, koristiti status partnera u okviru programa za istočno partnerstvo ako nema zajedničkih vrijednosti, nema niti zajedničkih ciljeva. Sastanak na vrhu je zapravo bio razgovor gluhih. Održan je u sjeni ruskog neprihvatljivog i sramotnog pritiska na Ukrajinu i sprečavanja Ukrajine da se približi Europskoj uniji. Posljednji mjesec je Rusija jasno pokazala negativan stav o istočnom partnerstvu e, i o šansama Ukrajine da postane članicom Europske unije. Rusija se mora suzdržati od uplitanja u interne političke odnose suverene Ukrajine i ne smije e, ovako postupati krši memorandum vezan u sigurnost Ukrajine 1994. godine o e, denuklearizaciji Ukrajine. Moramo raditi na tom rješenju, jer ako to ne učinimo, čak i olimpijske igre u Sočiju e, neće biti održane u duhu sporta i dijaloga kao što bi trebale. Hvala. Gospodin Nitra, jedna minuta. Teško je pozitivno cijeniti nedavni sastanak na vrhu sa Rusijom. Ne slažem se sa mišljenjem predsjednika Barosa koji je rekao da odnosi između Rusije i Europske unije su dobili na zamahu. E, priroda sastanka je bila vrlo abstraktna i sastanak je propustio e, raspraviti vrlo bitna pitanja kao što su Svjetska trgovinska organizacija plinski cjevovodi, e, Gazprom, e, pristup plinu, također posljednji embargo na uvoz svinjetine iz Europske unije Podsjetite me da prije šest mjeseci je Rusija zabranila uvoz žive stoke, e, proizvoda od krava, svinja i mliječnih proizvoda. Dakle, to baš nisu prijateljski odnosi. Mi imamo određene instrumente pomoću kojih možemo utjecati na Rusiju, ali nedostaje nam smijenost da ih aktiviramo. Simptomatično je da smo i izjavu da uopće nismo reagirali na izjavu Putina. Naime, on je izjavio da se Rusija ne može izmiriti sa uključivanjem Europske unije u odnose sa Ukrajinom, jer e, Rusija nije slala nikakve e, političke zaslanike ni u Grčku, ni u e, Italiju. Da li mi poštujemo ta pravila ili ne? Hvala. Gospođa Nemski, jedna minuta. Uvaženi kolege zastupnici, povjereniče, sastanak na vrhu Europske unije i Rusije šalje jasnu poruku. Naši interesi i odnosi, kako je istaknuo predsjednik Barozo, od previše su velikog značaja da bismo zanemarili razlike. A te razlike se svode na nužnost poštivanja temeljnih sloboda i vladavine prava. Strateško partnerstvo Europske unije i Rusije mora odbaciti mentalitet razmišljanja u bloku i poštivati pravo partnera na slobodu izbora. Što se tiče Bugarske kao države članice Europske unije, za nas je od posebnog značaja da se uspostavi europska energetska politika što bi oduzelo mogućnost Rusiji da vrši politički pritisak kroz energetske projekte. Bugarska vidi u toj zajedničkoj energetskoj politici jedan značajan instrument kako bi se zamčili naši nacionalni interesi i mogućnost da se riješimo povijesnog nasljeđa. Bene, ci sono... Hvala

Želio bih vas podsjetiti na izjavu gospodina Broka. Sve dok države članice ne štite zajednički pristup, nećemo biti uspješni u našoj politici prema Rusiji. Ukrajina nas je prisilila da uvidimo da Rusija u nama vidi strateškog suparnika. I sve to prijetnja totalitarnog režima pod okriljem korupcije. E, strateški ruski ciljevi su oslabljeni i zapravo su podijelili Europsku uniju i negiraju se vrijednosti Europske unije iznenada odnosi između Rusije i Europske unije se ne temelji na zajedničkim vrijednostima. Moramo riješiti, da bismo riješili krizu u Ukrajini na pozitivan način, prvi uvjet Europske unije bi trebao biti da se da ne pristajemo na slanje samo snažnih poruka, moramo aktivirati e, zamrzavanje imovine e, onih koji su odgovorni za ugnjetavanje naroda Ukrajine. E, parlament to podržava a i očekujemo da je vijeće poduzme potrebne mjere. Hvala lijepo. Sada kolega Kukan. Hvala. Sutra započenju zimske olimpijske igre u Sočiju. To je vrlo prigodan trenutak da se govori o bilateralnim odnosima i situaciji u Rusiji. Naši odnosi sa Rusijom danas nisu dobri. Oni odražavaju postupanje Rusije i u svojoj zemlji i prema svom susjedstvu, ignoriranje ljudskih prava, Pritisak kojeg vrši Moskva na svoje susjede nešto što je neprihvatljivo i podsjeća nas na neokolonijalizam, kao što danas već spomenuto. Rezultati sastanka na vrhu od proteklog tjedna nisu iznenađenje. Mi jesmo strateški partneri, ali imamo različita gledišta i mišljenja o mnogim fundamentalnim pitanjima, kao što su pitanja ljudskih prava i Ukrajina. Naša namjera i reakcija na ono što se događa u Rusiji ne bi smjelo biti zaslijepljeno olimpijskim igrama u Sočiju. Naprotiv, to je baš dobar trenutak da budemo oprezni i da glasno kažemo što se sve događa u Rusiji. Hvala. Gospodin Rubik. Hvala. Uvaženi kolege, trenutak je da e, odigramo najjače karte Europske unije, a to je da moramo mi međusobno razgovarati, mi moramo međusobno pregovarati kako bismo ustavili situaciju koju svi dobivaju, a to je upravo u odnosu na Rusiju danas od velike važnosti e, međunarodno ako provodimo sankcije nećemo mnogo moći ostvariti jer to one pogađaju prvenstveno siromašne slojeve društva E, već moramo naglasiti da dobri politički odnosi su od koristi za obje strane. Stoga smatram da odnosi između Rusije i Irana su za nas od velikog značenja i zato sankcije ojačavaju režim koji onako je sklon konfrontacijama, a mi bismo trebali pokazati pozitivan primjer i ne stavljati u središte sankcije, već pregovore. Hvala. Zastupnica Madalova, hvala. Uvaženi kolege, mislim da danas nitko ne sumnja da nam je potrebno partnerstvo sa Ruskom federacijom i to partnerstvo koje se temelji na uzemnom povjerenju. Ne dovodim u pitanje činjenicu da Rusija ne ispunjava uvijek uvjete koje zajednički dogovorimo. No, je li to možda i naša pogreška, jer mi u našoj aroganciji mislimo da smo mi uvijek u pravu. No, neovisno tome moramo surađivati sa Rusijom. Bio sam u Moskvi dan nakon sastanka na vrhu i moram vam reći da svatko od nas ima svoje viđenje onoga što se dogodilo, svoju percepciju. Mislim da je sastanak na vrhu završio osmijehom Rusije. E, nakon hladnog rata izgleda da e, je nastupilo ledeno doba u odnosima između Rusije i Europske unije i tu moramo nešto e, poduzeti. Olimpijske igre u Sočiju su prvenstveno usredotočene na sport, a ne na politiku, a ljudi koji će biti tamo su žrtvovali godine i godine napornog treniranja samo da mogu E, se tamo pojaviti ne bi bilo fer očekivati od njih da ne dođu tamo bojkotiraju samo iz političkih razloga, ali moraju učiniti sve što njihove moći da dostano zastupaju svoje zemlje. Uvaženi zastupnik, zastupnik Kronberg, hvala. Europa mora insistirati na strateškom partnerstvu, a to je zapravo, partnerstvo se pretvorilo u strateško strpljenje. Zašto odnosi na državne razini ne funkcioniraju? Ne smijemo zaboraviti građansko društvo. Problemi sa civilnim društvom u Rusiji su vrlo prisutni, ali unatoč tome moramo insistirati na stabilnom partnerstvu za budućnost. Moramo surađivati sa mladim ljudima i građanima u Rusiji i moramo aktivirati različite razmjene, razmjene studenata, razmjene mladih kako bismo nadograđivali to partnerstvo i za budućnost, a Europska unija ima za to instrumente. Hvala. Uvaženi zastupnik Stevenson. Hvala lijepo. Predsjednik Putin se pojavio na globalnoj televiziji danas i e, nosio je mladunče leparda i pokušavao se prikazati kao ljubiteljem životinja. A u međuvremenu na ulicama Sočija e, tisuće pasa lutalice je bilo ustrijeljeno. On to zna. E, krv tih nedužnih životinja je bila posvuda po snijegu u Sočiju. On ne on, on, on, on je postao simbolom kršenja prava životinja, ne samo prava ljudi. I ako želi surađivati sa Europskoj uniji mora e, poštivati e, činjenicu i načelo iz Lisabonskog ugovora da mi uvijek poštujemo prava životinja. Hvala. Samarfi. Hvala neovisno o tome koliko spektakularno će biti otvaranje Zimskih olimpijskih igara u Sočiju, one će e, biti upamćene zbog diskriminacije i homofobije. Komentari Putina da LGBT osobe mogu e, doći na olimpijske igre, samo ako djeci ostave na miru, doći o e, neprijateljstvu i antagonizmu prema njima. Sve to predstavlja kazneno djelo, kazneno djelo i e, vrijeđa prava LGBT osoba. E, to je vezano i uz brutalnu eksploataciju e, radnika migranata kojima se oduzimaju putovnice, koji moraju raditi po 12 sati dnevno, ne poštuju se njihova prava, E, za milijune ljudi u svijetu imidž e, Tomija Smita i Johna Carlosa zapravo e, odašilje pogrešnu sliku i imidž o zimskim olimpijskim igrama i trebalo bi se tomu isprotiviti na globalnoj razini. Hvala. Hvala, gospodin Severin. Politika Europske unije prema Rusiji je šizofrenična. Europska unija namjerno ignorira strategiju strateško partnerstvo s Rusijom jer izbjegava sukobe, ali e, ne priznaje tradicionalnu politiku Rusije. E, priznaje da je Rusija strateški partner kada se radi o sigurnosti Europske unije, ali neprestano kritizira politički identitet Rusije. Europska unija smatra da Rusija ima visoku konkurentsku prednost, ali ne mobilizira svoje snage. Europska unija ne bi trebala pregovarati sa Rusijom o budućnosti trećih strana i promicati politiku bloka, no neovisno o tome e, e, Rusija i EU bi trebala uskladiti svoje odnose i iskazati poštivanje ljudskih prava, sloboda i dobrosusjedskih odnosa. Europska unija e, treba uzimati u obzir i realnu realni odnos snaga, europska perspektiva neće nikada prevladati, mi ćemo moći pobjediti samo ako e, uz to vežemo materijalne vrijednosti, ako e, radimo ono što govorimo, jer je e, moć tamo gdje je novac i onda će nas Rusija uvažavati i poštivati i shvatiti. Hvala. Ovime zatvaramo postupak spontanog javljanja za riječ. Riječ dajem povjereniku Fileu. Izvolite. Eh, gospođo predsjedavajuća, hvala lijepa. Eh, <clears throat> htio sam vidjeti kako bi izgledalo kada bih pokušao operacionalizirati ono što sam upravo čuo. Na početku eh, mogu li samo reći dvije važne stvari o kojima su govorili zastupnici. Jedna je vezana za ovu radnu skupinu Voditelji su se sporazumjeli tijekom samita da stvore e, jedan e, e, jedan sporazum kako bi pogledali da se napravi jedan sporazum uvezan za ekonomske i trgovinske interese Rusije. Kao prvo, Definitivno se ne razgovara s Rusima preko glava naših partnera. To se ne događa. To je jedna opća rasprava. To nije rasprava o e, konkretnom, konkretnim e, savezom sa konkretnim zemljama, partnerima. Ono što mi namjeravamo raspravljati je ruska, ruski strah ili bojazan koji, koji su iskazali mogu samo govoriti o dva e, slučaja e, dakle kao jedan e, cefta kao jedan e, sporazum E, znači da će proizvodi preplaviti zemlje partnerskih zemalja, a e, partnerska zemlja ima e, ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom i onda će Carinska unija početi preplavljivati tržište Ruske federacije i Carinske unije. Drugi primjer o kojem se govorilo, govorio je naš ruski predstavnik, zastupnik je kada koristimo tržište naših partnera kako bismo izvozili proizvode Europske unije na rusko tržište i na tržište Carinske unije. Naš će stručnjak se e, spremno pozabaviti s time kada se radi o tim e, odnosima. Moram pojasniti da smo e, obavijestili naše partnere o samitu i da ćemo ih držati obavještene kada se radi o tim e, općim konzultacijama. Što se tiče e, izvoza svinjetine u Rusiju od strane Europske unije, trebam pojasniti da smo e, poduzeli mjere i razgovarali sa ruskim veterinarima i, sazvali jedan sastanak ovaj tjedan. Vjerojatno ste vidjeli izjavu, izjavu mog, e, mog kolege iz komisije prošlog petka. Ironija je da, e, da afrička svinska gripa dolazi ne iz neeuropskih teritorija, ne teritorija Europske unije. Nego dolazi iz ruskih teritorija, a e, pojavila se u Bjelorusiji prije nego što e, se proširila u Litvu. Poduzeli smo mjere kako bismo e, u Litvi u nekim regijama ograničili, ograničili e, tu bolest. E, primijenili smo regionalizaciju prema pravilima svjetske trgovinske organizacije, ali Rusija je donijela odluku ne samo da zabrani svinjetinu iz te regije, odnosno izvoz iz te regije, nego iz cijele Europske unije. E, naravno, e, to nije proporcionalno sa e, naših, našim cjelokupnim izvozom. Iako ne nađemo neko rješenje, onda ćemo morati pozvati savjetovanje i savjetovati se sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Još treba vidjeti koje pouke e, će e, Rusija sada povući iz Ukrajine i e, iz jasnih stajališta Europske unije koji su izraženi na tom samitu. E, mi predlažemo da se izgradi suradnja na načelu poštovanja, e, svih e, odluka demokratskog društva i otvorenih gospodarstva. Rusija ima veliki interes da surađuje sa Europskom unijom, treba investicije iz Europske unije, tehnologije Europske unije i Europska unija je zainteresirana kako bi podržala modernizaciju Rusije. Mi imamo jak interes da postoji e, moderna demokratska i uspješna Rusija i naše partnerstvo između Europske unije i Rusije i istočno partnerstvo, e, istočno partnerstvo može dati veliki doprinos u tom smislu. Na summitu se razgovaralo o zajedničkoj viziji e, od e, vladi Ostoka. Europska unija je rekla da će biti prerano sada započeti pregovore o tome. Međutim, ono što trebamo je novi sporazum između Europske unije i Rusije bolje, bolje sukladno sa VTO-om i, i ostale obveze i konstruktivnu suradnju u našem zajedničkom susjedstvu. Samo na temelju toga će Europska unija biti spremna ići dalje i razviti snažno e, i duboko partnerstvo s Rusijom. To bi trebalo biti partnerstvo koje se temelji na međusobnom povjerenju i poštovanju Balatona e, i, e, e, i svih međunarodnih obveza. Hvala lijepa. Hvala vam povjereniče. Ovime završavamo ovu raspravu. To jest u ime vijeća će raspravu zaključiti gospodin Venizelos. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam e, vrlo pozorno pratio važne e, doprinose zastupnika Europskog parlamenta i želio bih naglasiti da kao e, predsjedništvo i ja osobno poštujemo sve osjetljivosti nacionalne, povijesne, geografske osjetljivosti kao i ideološke osjetljivosti. Rasprava je bila vrlo konstruktivna, mnogo nam je pomogla i nakon e, rasprave e, između mene i e, gospodina Filea na nedavnom samitu dogovorili smo se kao predsjedništvo da Europska unija ima samo jedno rješenje. Nema alternative e, osim da se e, izgradi konstruktivno partnerstvo sa Rusijom. To je jedno ključno partnerstvo. E, nove linije razdvajanja, nove sfere utjecaja u u Europi treba pod svaku cijenu izbjeći bilo bi e, glupo i ne bismo polučili pouku iz prošlosti kada bismo išli prema jednoj situaciji koja e, bijeli. dijeli. To bi bilo protiv interesa i Unije i Rusije i zato trebamo poboljšati naše odnose s Rusijom. To će koristiti objema. ne radi se samo o trgovini i investicijama. To je naravno ključno i e, utjecat će i na političke odluke i izbore prepreke našim odnosima, e, trgovinskim odnosima e, treba e, maknuti. Povećava se bilateralna trgovina, postoji pozitivna perspektiva, postoji mogućnost investicija, međusobnih investicija i moramo to sve iskoristiti. Je, s obzirom da je naš cilj rasti zapošljavanje. Međutim, postoje i politička pitanja. Ne možemo razgovarati e, o samatu i o partnerstvu između Europske unije i Rusije, a da zaboravimo što smo rekli u prethodnim raspravama, čak i ovdje danas, u ovom hemiciklu, o tome koliko je ključno i nužno e, da imamo tu suradnju za e, ono što se događa i u Siriji, u Iranu i kako bismo iznašli jedno trajno rješenje kako bi e, riješili taj nuklearni program. S obzirom da govorimo o partnerstvu između Europske unije i Rusije, moramo uzeti u obzir i ono što se događa u odnosima između Rusije sa Sjedinjenim državama. Kada razgovaramo o našim odnosima s Rusijom, moramo uzeti u obzir e, odnose između NATO-a i Rusije. A a isto tako e, i e, odnose između NATO i Rusije. E, želim reći nešto e, da odgovorim gospodinu Minjanaku. Koja je dodana vrijednost europske politike prema Rusije? Osobno imam dojam da politika Europske unije prema Rusiji je često manje od zbroja odnosa država članica, dakle bilateralnih odnosa država članica, manje, ne više. Mi trebamo europsku dodanu vrijednost, trebamo više nego što je zbroj e, samih dijelova. I to će biti jasno u mnogim sektorima. Primjerice, kada se radi o energetici. U, odboru AFET smo razgovarali o tom pitanju e, u pojedinosti. Imamo instrumente koje trebamo iskoristiti. Trebali bismo imati bolje trgovinske odnose, trebali bismo imati ambiciozni i više integrirani novi sporazum. Pitanje e, olakšavanja viza za ulazak je isto tako važno, vezano je za naše, naše turističke zemlje i trebali bismo imati slobodni e, režim, odnosno režim e, za bezvizni režim. Dakle, ne bismo trebali imati problema sa vizama unutar strateškog okvira naših odnosa. Trebamo više o tome razgovarati u vijeću u parlamentu, o tom strateškom okviru i o, ravnoteži odnosa. I mislim da e, taj, e, taj, ta rasprava mora uzeti u obzir e, sve, sva ova pitanja E, koja trebamo prenijeti vijeću. Sljedeći puta kada razgovaramo o našim odnosima s Rusijom. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine. Dobili smo šest prijedloga rezolucija i raspravu ćemo zatvoriti sada, a glasanje ćemo imati sutra u podne. El punto siguiente del orden del día, Sljedeća točka dnevnog reda se odnosi na izjavu vijeća i komisije o navodnom sprečavanju pokušaja ulaska izbjeglica u Grčku pred grčkom obalom